Detalji će biti objavljeni u zapisniku ove sjednice. U četvrtak predsjednik parlamenta zajedno s predsjednikom vijeća će potpisati u skladu s člankom 187. E, pravilnika e, određen broj pravnih akata koji će biti objavljeni u zapisniku ovog sjednice. Zastupnik Borgecio je želio uzeti riječ vezano za poslovnik. Hvala. Jutros je 13 osoba koji su se bore na Veneta uhićeni i to zato što su htjeli izraziti slobodu mišljenja i govora. U jednoj zemlji Europske unije ne može se nikoga kazne dogoniti zbog njihovih ideja. Kolega Borgecio, kao što znate, to nema nikakve veze s poslovnikom niti dnevnim redom, ali predsjedništvo uzima na znanje o vaše mišljenje. Kolegice Gressler. Želim e, reći da kritizirati predsjednika parlamenta koji u izvještaju o, o e, e, davanju odrišnice parlamentu u članku 47 kaže kako se i sam predsjednik ponašao tijekom afere Dali i istraživanja koje je provodio odbor za koji je imenovan za istraživanje i otegnuo nama podnošenje tog izvještaja mjesecima. Oprostite, ne smo čuli prijevod. Kolegice Gresler, e, sad izgleda sve u redu. Kolegice Gresler, moram vam reći da primjedbe vezano za različnicu proračuna su primjedbe koje morate napraviti kada se ta točka nađe na dnevnom redu. Drugim riječima večeras. Možda da čujemo samo koje je pravni temelj toga da se to briše, jer e, u poslovniku se govori samo o dopustivosti amandmana. Znači, e, može moći e, biti valjda moguće postaviti takvo jedno pristojno pitanje od strane zastupnika ove kuće, a predsjedništvo, prostite. pravni temelj, e, mi kažu tajnici, jest članak 20. U svakom slučaju, takve se primjedbe daju u trenutku kada neka točka bude konkretno na dnevnom redu. A sada govorimo o izmjenama dnevnog reda našeg e, zasjedanja. Kada dođemo na točku dnevnog reda o različnici, svatko može upustiti primjedbe. Hvala lijepa. Prelazimo sada na dnevni red što su ga odredili predsjednici na konferenciji predsjednika i postoje prijedlozi za izmjene dnevnog reda u srijedu 2.